Madame Dobar dan svima, odnosno onima koji su prisutni. Otvaram eh, ovu sjednicu i krećemo sa usmenim pitanjem za eh, Europsku komisiju o Europskim poslovnim centrima u Aziji. Dajem riječ gospodinu Moreiri na pet minuta koji je i postavio to pitanje.